Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege i kolegice, gospodine Dile, nemojte se žuriti, ajde, ali sjednite. Très bien. Dragi kolege, još jednom dobro jutro. Znam da je to zadnji dan eh, Strasbura, ali sve će glatko proći danas ujutro. Nacrt dnevnog reda možemo ga usvojiti ako nema prigovora. Nema ih. Priopćenja predsjednice. Eh, kratka informacija gospodinu Ertug, eh, član SID-a koji je imenovan potpredsjednikom svog kluba. E, bravo gospodine Ertuk, e, vi ste i koordinator. Nažalost, mi ne možemo imati obje e, dužnosti u, jednoj ospoj i pa će gospodin biti zamijen gospodinu Espisom. A sada možemo početi ono što svi danas ujutro očekujete. Dragi kolege i kolegice, koordinatori ovog odbora, kao što znate, e, e, e, zamolili su komisiji da se ponovno pozabavi ova tri paketa tran koje smo bili izglasali, ali ECR se tome usprotivio. I sada ćemo odmah o tom pitanju glasati. Gospodine Ile, e, hoćete li uzeti riječ? Evo, izvolite. Dajem vam riječ. u ime ECR-a htio, bih e, usmeno glasanje, e, oprostite, poimenično glasanje o tome. Gospodin e, želi poimenično glasanje. Tko je za taj prijedlog? Molim, dignite se. Ili dignite ruku dignite se. Molim, sjednite. Pravilo za nove članove. E, pravilo je jednosno. Možemo zatražiti poimenično glasanje ako to zatraže više od deset zastupnika. Nemam više mikrofona. Imamo više od deset zastupnika. Idemo na glasanje. Molim, pazite. E, e, glasamo o sljedećem. Imate to u glasačkom popisu, ali vas podsjećam. Želite li da Europska komisija se pozabavi ponovno sa tri paketa o mobilnosti. Ovo pitanje mora biti potpuno jasno. E, gospođo predsjednice, nemamo indikacija na ovim našim e, e, tipkama, pa naši novi kolege i kolegice ne znaju kako glasati Morali bismo imati test. Test za glas. Gospodje, gospodine Deli. Monsieur Deli, je réponds directement Odgovorit ću na vaše pitanje. Gospodin Robert Deleu. prije no što pređemo na glasanje imat ćemo test kako bismo objasnili novim kolegama i kolegicama kako to funkcionira. E, evo, uzet ćemo svi vremena da to objasnimo. Gospođa Grapini ima Imamo nove kolege danas ovdje na tranu, ali prije glasovanja bi trebali napraviti, e, dati neko objašnjenje za sve njih koji bi htjeli nešto reći po pitanju ovog glasovanja. Adam Grapini. Gospođo Grapini, moja je, moj odgovor jasan ne. Neću početi opet ovu raspravu o paketu o mobilnosti. Imamo jedno pitanje. Da li e, želite da Europska komisija natrag pošalje parlamentu tri prijedloga o paketu o mobilnosti? Ako želite da se parlament opet konzultira, onda ćete odgovoriti na pitanje sa da. I e, zakonodavni postupak se vraća na nulu. Ako želite slijediti odluku koordinatora TRAN, onda ćete na to pitanje odgovoriti sa ne. Pa ćemo nastaviti e, radom na paketu o mobilnosti. E, nastavit ćemo tamo gdje smo prestali na kraju mandata. Jeste li svi shvatili pitanje i odgovor? Pitanje je jasno, ali ne smijemo reći da ćemo početi od nule, jer komisija može odbiti e, i može dati kompromis. E, ispravka. Jeste li svi shvatili gospodina Marineskua? E, sigurno naši članovi nisu idioti. Naprotiv, Pre, sada otvaram glasanje da vidimo jesmo li svi na broju. Otvaram glasanje. Ovo je test. Otvaram glasanje. pučani imate četiri glasa previše. A sad još pet glasa viška. Kako je to? Imamo previše pučana. Jedan je sad viška. Evo, složite se tko će glasati. Gospodine Marinesku, jedan glas e, viška imamo opet. Molim vas, dajte se sporazumite. Bon, allez. Bon, et le a de trop. Jedan glas je suvišan, to nam kaže naša mašina, naš aparat dakle glasački aparat. Gospodine Marinesku, ne gledajte gospodina e, Rikea, on nije iz vašeg kluba. Ali Idemo E, sada službeno otvaram glasanje o ovom predmetu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prijedlog je odbijen, nastavit ćemo radom novim Evo, ovo je kraj našeg sastanka, ali uskoro ćemo se sastati sljedećeg utorka u 9 sati.